Okay, colleagues, thank Dragi kolege, hvala lijepo. Na počet, započet ću onih gdje sam jutro strebala, to su obavijesti predsjedatelja, no zbog saslušanja sam ih preskočila jer smo jednako kasnili. No, želim vas podsjetiti da će se otkazati sastanak našeg odbora sljedeći tjedan i umjesto toga ćemo imati saslušanja za kandidate povjerenika Mimicu u ponedjeljak u 18.30 do 21.30 i gospodina u utorak od 18 do 21. Naš odbor će moći postaviti i po jedno pitanje na saslušanju Intea gospođe Malstrom i na saslušanju gospođe Mogherini 6. E, desetog. Dakle, samo po jedno pitanje na te dvije rasprave i svaki zastupnik može prisutovati svakoj raspravi. E, upravo smo doznali, ni koordinatori nisu imali taj podatak jutros, da konferencija predsjednika nas obavještava o rasporedu vremena za govorenje prema kojem će svaka rasprava biti raspodijeljena u 45 pitanja, 11 govornika EPP, 10 SID, ECR 5, ALDE 5 i GUE 4, e Zeleni 4, FDD 4 i nepridruženi 2. Ali dobit ćete to sve detaljno i e, klubu zastupnika će raspodijeliti svoje vrijeme za govorenje, tako da ćete biti povješteni preko koordinatora. Dakle, dobit ćete više informacija o raspravama sljedeći tjedan, one su iznimno važne. I sljedeći tjedan imamo otkazan sastanak odbora, no danas u 16.30 u jednoj drugoj prostoriji o kojoj ćemo vas obavijestiti za trenutak, a to je 2Q2 Imat ćemo prezentaciju kandidata za nagradu Sakarov u 16.15 točnije. Dakle, kandidati će biti predstavljeni i svi zastupnici našeg odbora, kao i odbora AFET i pod odbora za ljudska prava su pozvani, a 7.10. dakle to je za dva tjedna od danas, glasat će se o nagradi Saharov ujutro ne znamo točno kada, zbog ovih rasprava se sve poremetilo, no utorak ujutro za dva tjedna glasit ćemo o nagradi. Dakle, molim vas zabilježite i to. I mislim da je to sve od obavijesti. E, nakon rasprave jutrošnje o eboli, mislim da su kolege to našli doista informativnim e, smatralim i ja ću sastaviti jedno pismo visokoj predstavnici predsjedništvu i komisiji e, kako bismo nastavili rad nakon te rasprave na hitnim pitanjima o kojima smo govorili. To ćemo morati brzo napraviti. Nadamo se da ćemo već danas uspjeti poslati to pismo i kopije svima vama. Dvije točke su nam još preostale na dnevnom redu. Prije svega rasprava, zapravo tri točke, da budem precizna. Imamo raspravu o klimatskim promjenama i glasanje. Prije nego što pređemo na te stvari, e, da li je gospodin McQuaid ovdje iz komisije? Ispričavam se, nisam vas vidjela, imam načela za čitanje. Dakle, Peter Quaid, Craig, imate li vi kakvih obavijesti za naš odbor? Ukoliko ne, to će nam dobro doći da uštedimo malo vremena. Hvala. Pa prelazimo odmah na točku dnevnog reda broj 7. Malo sam se izgubila u papirima. Dakle, konferencija un o klimatskim promjenama 2014. S obzirom da ću ja prezentirati temu, da ću malo pozadine o tome zbog čega naš odbor o ovome raspravlja. Kolege koji su već i prije sudjelovali u našem radu zna da znaju da parlament usvaja rezoluciju prije sastanka potpisnica stranaka koja se odvija u 12. mjesecu. I dakle radi se naravno o klimatskim promjenama i odbor za zaštitu okoliša je predvodeći odbor tome, naš odbor, odbor za razvoj, uvijek usvaja jednu rezoluciju koja će, se, koja će biti uključena u mišljenje odbora e, za zaštitu okoliša koji će o tome glasati i obvesti nas o tome na, na plenarnoj sjednici. Dakle, mi moramo odraditi svoj posao, prevesti sve, izglasati kako bi se to moglo uzeti u obzir početkom 11. mjeseca i glasati se o tome na plenarnoj sjednici. Sigurno sam, da mnogi znaju već mnogo o klimatskim promjenama, ne moramo posebno obavještavati, samo ću da smo prošli tjedan u Strasburu raspravljali o sastanku koji se danas odvija u New Yorku, prije sastanka općeg vijeća u New Yorku, svjetski vođe su se okupili kako bi razgovarali o tome što će učiniti u borbi protiv klimatskih promjena i kako će se pripremiti za KOP konferenciju stranaka o Limi u prosincu i sljedeće godine za sastanak u Parizu, COP21, gdje se nadamo da nakon neuspjeha u Kopenhagenu će se moći doći do globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena. Prošli tjedan smo raspravljali o tome, mnogi su sudjelovali i ja sam spomenula o toj raspravi da kad sam prije mnogo godina posjetila Keniju, iz prve ruke sam vidjela ljude čiji su životi e, uništeni zbog klimatskih promjena, e, čiji pašnici su uništeni i tako sam shvatila koliko su zapravo povezane klimatske promjene i razvoj. I zbog toga i naš odbor sudjeluje u radu na ovoj rezoluciji. Danas smo snadili predložiti vam nacrt rezolucije, no nažalost smo kasnili sa prijevodom, tako da prevedena verzija nije na raspolaganju. Ne znam da li je možda radni dokument raspodijeljen. Dakle, zamolila sam jutros da se pošalje radni dokument koji biste trebali imati, e, da li e-mailom ili uživo pred vama na stolovima. Mislim da će vam ga se upravo podijeliti. Dakle, dobit ćete nekakvu ideju kako bi izgledala, izgledala nacrt rezolucije koja će još biti prevedena u sljedećih tjedan dana. Nakon toga će biti naravno otvorena za amandmane i glasat ćemo o tome na sastanku 3.11. imat ćemo poseban sastanak kako bismo glasali o tome. Rok za amandmane je 14.10. u podne. I dakle, dobit ćete neku predođbu o glavnim točkama rezolucije. Ono što je ključno e, je iz aspekta odbora za razvoj je da bi Europska unija trebala e, ponuditi jedan smisleni paket ponudu za pregovore u UN-u, dakle da bismo mi sami trebali eh, suglasiti sa o tome koje će biti te ciljevi za klimatske promjene do 2020. kako bismo trebali ispuniti ono za što smo se obavezali u Kopenhagenu o fondu protiv klimatskih promjena i naravno kako bismo mogli ispoštivati preostale financijske obaveze koje smo preuzeli. Zamolit ćemo nove povjerenike da budu vrlo proaktivni u ovom smislu, jer u narednim tjednima ćemo raspravljati i čuti izvješće gospodina Stila a, o klimatskim promjenama i sa SDG-ovima dakle ćemo sudjelovati u COP u Parizu, COP 21, tako da će dvije stvari se paralelno odvijati i želimo da naši povjerenici, novi povjerenici e, surađuju, dakle povjerenici koji će biti zaduženi za klimatske promjene, povjerenik koji će biti zadužen za razvoj, da se doista posvete da maksimiziraju glas Europske unije na ovim pitanjima. To su dakle neke od elemenata, a sada ću dati riječ vama. Tko se prvi javio za reč? Katrin Beder i zatim po redu. Kao što ste rekli, nemamo još e, gotov prijatelj pred sobom, ali uvodne odredbe, kada govorimo o njima, moramo više spomenuti uticaj na zemlje u razvoju i otoke. Dakle, zajednički parlamentarni odbor za Afriku, Karibe i Pacifik sastat će se u 11. 12. mjesecu i mislim da prošli put na samoj e, nas se uvelike lobiralo utjecajima e, porasta razine mora na otočke države. Tako da mislim da bi bilo dobro nešto umetnuti o utjecaju toga. Dakle, sljedeći tjedan ćemo e, vidjeti koliko podršku ćemo dobiti od naših novih povjerenika po ovom pitanju. Moram reći da sam e, u određenoj mjeri e, nesigurna o tome kakva će biti posvećenost borbi protiv klimatskih promjena i moramo doista im dati na znanje da ovo ne samo da je ključno za gospodarstvo Europe, već za cijeli svijet. I da ostatak svijeta se okreće prema nama i od nas očekuje pomoć. Svaki puta kada odlazim na jednu posjetu, nama se govori vi uzrokujete klimatske promjene, što ćete vi učiniti? Dakle, imamo dužnost e, doista zauzeti čvrt stav o tome i biti u njemu e, postojani. Dakle, mislim da bismo doista mi ovdje trebali e, nešto čvrsto ponuditi. Dakle, molim vas, umetnite samo još i zemlju razvoju i otočke države. Imamo velik broj govornika, pet, a imamo vremena do 15.45. Tako da ukoliko biste mogli sadržati 3 minute za govorenje, e, bilo bih vam zahvala. Heidi Hausler sljedeća i Enrique Guerrero zatim. Hvala Linda, e, nisam doista imala vremena pročitati, e, ali pogledat ću detaljnije kasnije ovaj dokument koji smo dobili. Sada bih pitala kolege i vas što bi se moglo učiniti kako bi klimatske promjene se stavile u središte pažnje, kako bi se uključilo ih u instrumente e, koje bi ubrojali i Europski fond za razvoj i sve druge europske politike. Jer osim naše posvećenosti financiranju borbe protiv klimatskih promjena, e, u čemu zaostajemo, trebali bismo i razmotriti neke inovativne načine za e, razvojne politike koje e, bi uzimale obzir borbu protiv klimatskih promjena. I nisam uvjerena da je to baš na pameti svih onih koji planiraju programe i akcijske planove za e, EuropeAid i za Europski razvojni fond. Dakle, to je jedna stvar koju mislim da bi trebalo razmotriti. Koji bi inovativni načini mogli biti da se to postigne? A sljedeća stvar je, koliko sam mogla vidjeti, E, ova pad pozicija u kojoj se nalazi e, konvencija klimatskih promjena zapravo je posljedica nedostatka solidarnosti od industrija u razvijenim zemljama. I tu smatram da bismo trebali razmotriti kako bismo mogli potrebiti razvojne instrumente da potaknemo i G77 i općenito zemlje u razvoju i gospodarstva u razvoju da se posvete obvezujućim sporazumima. Dakle, nemam baš mnogo konkretnih ideja, ali eto, zamolila bih da se to također razmotri. Hvala vam, Enrique Guerrero i nakon toga Maris Ponga. Hvala. Kao što ste vi rekli, gospođo McAvan, nije potrebno objašnjavati rizik s kojim se suočavamo ako ne pružimo odgovarajući odgovor klimatskim promjenama. Klimatske promjene ne samo da određuju našu budućnost, već i sama činjenica da uopće imamo budućnost, jer čovječanstvo mora preživjeti ove klimatske promjene koje ono samo uzrokuje. I to treba stalno ponavljati zato što mm, vrlo se često negiraju da uopće postoje klimatske promjene i to čini velik broj naših vlada. I to se zapravo vidi kao e, isprika za one koji ne žele uvesti mjere protiv mm, protiv klimatskih promjena. Prethodni saziv u parlamentu je usvojio rezoluciju o politici klime i stav parlamenta je u toj rezoluciji bio ambiciozniji od stava komisije. I to pogotovo kad se govori o emisijama stakleničkih plinova i o obvezima u čitavom nizu aspekata, aspekata a posebice kad govorimo o energetskoj učinkovitosti te o međupovezanosti o kojima još uvijek nismo dobili jasan prijedlog Europske komisije. Stoga moramo pitati komisiju, ako su već preuzeli obveze da će dati svoj prijedlog u, na jesen, li, hoćemo li biti ponosni na to da Europska unija napokon ispunjava svoje obveze na sastanku na vrhu u Limi. Treća stvar, što se tiče ovog odbora, strateško je pitanje kako ćemo pomoći onim zemljama, sektorima, teritorijima a, na kojima učinak klimatskih promjena može biti najdestruktivniji. Netko je spomenuo Keniju, ali osim Kenije to je još čitav niz zemalja u kojima je očito da najsiromašniji zapravo najviše pate od bilo kakvih promjena i naša je obveza, to jest moramo, mi kao odbor za razvoj moramo imati Moramo se obvezati da ćemo se baviti klimom, klimatskim promjenama, ali isto tako moramo pokazati solidarnost sa tim zemljama koje same jednostavno ne mogu odgovoriti na izazove. Ali koje učinci koji nastaju na globalnoj razini strašno pogađaju i htio bih čuti komentar od komisije. Dobro, e, predstavnici komisije su ovdje i oni će također govoriti na kraju e, rasprave. Hvala, imam tri napomene. Prvo, jako je važno da se što prije nađe dogovor e, u okviru kopa kako bi se smanjili staklenički plinovi. Naša planeta se zagrijava i mi nešto trebamo poduzeti po tom pitanju. Drugo, Europska unija treba igrati odlučnu ulogu u okviru sklapanja tog e, sporazuma. E, ulažu se napori za smanjenje emisija u Europi i samim time Europa postaje predvodnik na međunarodnoj sceni u tom smislu. I E, treba sudjelovati kao takva u međunarodnim pregovorima. I treće, afričke zemlje se suočavaju s klimatskim provjednama i trebamo imati na umu da najsiromašnije zemlje su i najranjivije, pogotovo mali pacifički otoci. Njima je potrebna pomoć kako bi se mogle prilagoditi promjenama koje su rezultat promjena klime u tom smislu su nam potrebni, nam je potrebna koherentnost u definiranju i ostvarivanju e, ciljeva vezanima uz klimatske promjene. Hvala. Hvala. Hvala vam, neću oduzeti previše vremena, samo bih htjela parafrazirati ono što sam rekla u raspravi prošli tjedan. Ispričavam se, ja sam nova u ovom odboru, još, još imam jako puno toga za učiti o e, razvoju, no opet nešto ipak znam o klimatskoj politici u e, Europi. Drago mi je da naš odbor daje mišljenje o e, klimatskim promjenama. Možda nam se čini da imamo jako puno novaca u okviru odbora DEVE, no to će biti posve relevantno s obzirom na količinu novaca koju ćemo morati e, rješavati, koja će nam trebati ako ćemo rješavati probleme u zemljama trećeg svijeta i to mm, rješavati probleme koje smo mi stvorili. Tako da to sam htjela naglasati, ali to ste i sami rekli. To je odgovornost Europske unije i to je najvažnije što možemo reći zemljama u razvoju. To je naša odgovornost. I zapravo uh, se moramo sramiti naših uh, aktivnosti u proteklih nekoliko godina na europskoj razini i svih obveza koje nismo ispunili. Rekli ste da nam trebaju jasni ciljevi o klimi, ali nam trebaju i uh, jasni ciljevi o energetskoj učinkovitosti. To su elementi koji su ključni i mislim da će sljedeći sastanak vijeća biti ključan i bit će dio vaše rezolucije. i pobrinut ću se da ove poruke dođu i do odbora NVT eh, nakon toga na eh, plenarnu u Strasburu, a nakon toga idemo u Limu. Da, ovdje imamo i kolege iz odbora Envi koji će eto poslušati e, sve naše komentare. Gospodin Rubik i nakon toga gospodin Koral. Ja sam iz odbora za industriju i mogu čestitati povjerenici Hedegard da cilj od 20% mm, pada u emisijama ugljičnog dioksida je pravilno definiran i mislim da smo stvarili velike napredak u tom području. Europa doista jest predvodnik u e, klimatskim politikama i Europski parlament je dao svoj doprinos u postizanju dakle 10% od 25% koji je bio cilj. Tako da mislim da jesmo uzor u ovim politikama. I to je ono što moramo iskomunicirati. Zato što ako počnemo govoriti o, o neuspjesima, europske klimatske politike, ne znam kako možemo savjetovati ostatak svijeta. Sustav trgovanja emisija se mora revidirati. Naša industrija već sada radi prema najvišim standardima i neprihvatljivo je da industrije u drugim zemljama mogu proizvoditi i stvarati e, ogromne količine emisija ugljičnog dioksida. Ipak ne zaboravimo da je Europa kontinent s najvećom kupovnom moći i e, uvozi jako puno proizvoda iz, iz ostatka svijeta. Stoga mislim da bismo trebali imati tekst o e, ugljičnom otisku na razini potrošača, tako da mm, se vidi da oni koji e, stvaraju najviše ugljičnog dioksida, to jest najviše emisija, da oni to i plate. Moramo i potrošačima dati e, priliku da nešto, da nešto učine i spriječe e, porast emisija CO2 u svijetu. Znači moramo osmisliti kako učiniti taj sustav učinkovitim. Hvala sad gospodin Korao. Hvala vam predsjednica. E, ni ja nisam, nažalost, stigao pročitati vaš prijedlog, no hoću. Ono što sam htio reći o klimatskim promjenama je da ovaj učinak više definitivno nije održiv za ravnotežu planeta. 2015. u Parizu za vrijeme okvirne konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama će se, desi, će se odlučiti o post Mi ćemo odlučiti da nećemo odlučiti. Što to znači? To znači da ćemo sve aktivnosti odgoditi do 2020. A što je potrebno? Potrebna je globalna promjena i to sada. Ja sam htio se osvrnuti na nekoliko pitanja. To je zeleni fond za klimu te e, mjere za isplatu odštete. Fond za klimu je pokrenut 2010. u Cancunu. Namijenjen je zemljama u razvoju kojima klimatske promjene uvelike prijete. No izgleda da se zapravo fond ne e, odgovara nikakvim propisima u zemljama u kojima funkcionira. I taj imunitet, s obzirom na, taj e, s obzirom na to da taj fond mora upravljati ogromnom, e, ogromnim iznosima, moglo bi se pomisliti da bi tu moglo biti slučajeva korupcije, a bilo bi važno da naravno fond posluje potpuno transparentno. Što se tiče mjera za nadoknadu e, štete, znamo da postoje e, mehanizmi e, za razvoj koji se koriste kako bi se smanjile emisije i to posebice u trećim zemljama koje trpe štete od zemalja koje zagađuju. I to onda naravno direktno utječe na autohtone narode i vrlo često se ulaže u mehanizme za politički razvoj, ali to onda zapravo ne donosi nikakve dobrobiti autohtonim narodima koji žive u tim zemljama. Um, Sanchez and Mr. Gospođo Sanchez, a nakon toga gospodin Golans. Dobro, evo samo nekoliko kratkih komentara. Mi želimo da trošak snose razvijene zemlje i to zbog nekoliko razloga. Zbog klimatskog duga nakupljenog te zbog načela zajedničke e, odgovornosti. Osim toga, vidjeli smo da po točkom 5 u tekstu stoji da se to veze sa financiranjem za razvoj, no mi smatramo da e, zapravo to se odvija paralelno i da se zapravo ne uzimaju sredstva E, namijenjena za razvoj, nego dakle da se uspostavi još, e, još jedno financiranje. I Europska unija mora braniti taj stav pred e, UN-om i OECD-om. I toliko od mene. Hvala vam. Gospodin Golans. Hvala. Htio bih se osvrnuti o dvije stvari. Prvo, financiranje, a drugo koherentnost naše politike. Kad riječ o financiranju, u nacrtu rezolucije koje ste podnijeli vidio sam u točki, čekajte malo, točka D, tu se govori o nužnosti plaćanja 100 milijardi eura za 2020. godinu. Mislim da naše dosadašnje iskustvo u financiranju nam je pokazalo, dakle bilo puno nas u odboru je reklo da sve što se odnosi na smanjivanje utjecaja klimatskih promjena na okoliš bi se trebalo e, financirati iz dodatnih vanjskih izvora. Svi smo se složili oko toga. To vrijedi i za države članice i komisija je na neki način uvijek izbjegavala dati odgovor na to pitanje. Jako nam je bilo teško okupiti, odnosno prikupiti 8 milijardi u Kopenhagenu. Mislim da ne trebamo živjeti u iluziji i na neki način živjeti u kolektivnoj e, zabludi da ćemo moći prikupiti 100 milijardi. Ja jednostavno u to ne vjerujem. Treba biti realističan, pragmatičan. Treba inzistirati na koherentnosti naše politike. Ostavljamo Njemačku samu da prolazi svoju energetsku revoluciju ako joj ne pomožemo, ako joj ne pomognemo. Mislim, to je trebao biti kolektivni napor. Dakle, mi u tome moramo uspjeti. I to se pokazalo takvim i u pogledu smanjenja, pokušaja da se smanje emisije. Ako ne učinimo kolektivni napor, razočarat ćemo opet zemlje u razvoju jer nećemo moći nećemo moći zapravo prikupiti tu svotu od 100 milijardi, već njen manji dio. Hvala, gospođa Hölbuk. Über Geld und Kostenverteilung geredet. Wir müssen Jako smo puno govorili o sredstvima i o raspodjeli troškova, ali moramo se postaviti neka praktična pitanja, a to je kako možemo zajamčiti Mm, prehrambenu sigurnost koja upravo u kontekstu klimatskih promjena a, proizvođači hrane i općenito poljoprivredni modeli u regijama koje su posebno pogođene siromaštvom. Dakle, te će regije i ti će proizvođači biti samo pod dodatnim pritiskom zbog klimatskih promjena. Tako da ovdje ne možemo razgovarati samo o raspodjeli sredstava, već i o praktičnim pitanjima i što, kako možemo učiniti da se te zemlje bore protiv klimatskih promjena, kako možemo zajamčiti sigurnost opskrbe hranom dugoročno. Imamo jednu milijardu osoba koje umiru od gladi na ovom planetu i zbog toga je borba protiv klimatskih promjena još složenija. Hvala vam. Ovo je nacrt, ići će sada na prijevod, dobit ćete prijevod za dva tjedna, a nakon toga možete um, podnositi vaše amandmane. Prije nego što krenemo dalje, želim čuti mišljenje komisije. Mislim da je predsjednik komisije Barroso u New Yorku. Eto, molim vas da nam vi kažete vaše mišljenje i da možda reagirate na komentare kolega. Izvolite. Thank you very much. Uh, Puno hvala. Na početku bih htio zahvaliti parlamentu što pokazuje tako velik interes uh, za pregovore o klimi, pogotovo odboru DEVE što je odvojio vrijeme za razgovor o ovoj rezoluciji. Pregovor pregovori o klimi ulaze ove godine u e, ključnu fazu. Kao što znate, e, summit koji je potaknuo Ban Ki-moon se sada događa. Osim toga, konferencija u e, Limi će predstavljati veliku prekretnicu vezano uz e, konferenciju u Parizu koja će se dogoditi iduće godine. Nadamo se da ćemo tada doći do svima prihvatljive, e, prihvatljivog sporazuma o klimi. Nakon Kopenhagena su se dogodile stvari koje daju razloga za oprezan optimizam. Čini se da se ipak partneri poduzimaju na domaćem planu puno više aktivnosti nego prije. Primjerice SAD ili Kina koja uvodi sustav trgovanja emisijama i samim time prati ono što radi Europska unija. Isto tako, kada pogledamo primjer same Europske unije, sasvim je jasno da uspjeh Europske unije u kombiniranju rasta i smanjivanja rasta, gospodarskog rasta i smanjivanja emisija je impresivan. Dakle, treba reći da prema posljednjem izvješću među narodno međuvladinog panela o klimatskim promjenama bez smislenog dogovora u Parizu e, idemo prema svijetu gdje će se do kraja e, stoljeća temperatura povećati za 3,5 do 4 e, stupnja Celzijusa u prosjeku i to će utjecati na živote mnogih ljudi i na njihove poslove. Uvijek se treba podsjetiti da je da je, su klimatske promjene veliki razvojni e, i ekonomski izazov. E, zemlje u razvoju su najranjivije, najizloženije njima, ali sve zemlje se, su izložene izazovu da se razvijaju na način koji je e, kompatibilan s klimatskim promjenama. Ako pomoć razvoju ne donese doprinos ostvarenju tog cilja, na neki način će potkopati vlastiti cilj. Iz naše perspektive, ljudski ciljevi i klimatski ciljevi razvoja zapravo se poklapaju. Podsjetimo se ciljeva Europske unije u pogledu konferencije u Limi. Prvo, da se razjasne neke informacije. Radi se o jednoj tehničkoj stvari. Dakle, prošle godine u Varšavi sve stranke su se dogovorile da naprave nacrt vlastitog doprinosa smanjenju emisija, e, dakle uoči konferencije u Parižu, Parizu i u Limi će e, ti doprinosi biti predstavljeni bitno je da budu razumljivi i e, usporedivi. Nadamo se da ćemo također bolje shvatiti e, međunarodni proces koji će nam omogućiti da kolektivno shvatimo jesu li ti individualni doprinosi kolektivno dostatni i korektni. Od Lime se očekuje postizanje dodatnog napretka u tome kako se prilagoditi e, klimatskim promjenama. To je bitno, ključno za nošenje s klimatskim promjenama. Isto tako Europska unija treba imati e, jednu kredibilnu ponudu u tom smislu. Ono što smo danas čuli od predsjednika e, Barosa je da će Europska unija e, dati 14 e, milijardi u idućih 7 godina, dakle tijekom iduće financijske perspektive. Želimo da i druge razvijene zemlje daju svoj doprinos. Isto tako se nadamo da će i rastuća gospodarstva i zemlje u razvoju dati svoj doprinos i želimo da sporazum također e, obuhvati i pitanje privatnog financiranja, jer kao što je rekla gospođa Bjerda, izazov je toliko velik da javno, javna sredstva sasvim sigurno neće biti dostatna da ga se riješi. Bilo je pitanja o ponudi Europske unije E, tijekom konferencije u Limi u kontekstu našeg doprinosa smanjenju emisija, jako je važno da Europska unija i nadalje bude predvodnik. E, svijet zapravo očekuje od Europske unije da bude e, glavna snaga u klimatskim pregovorima. Očekuje se ponuda od nas. O tome će se razgovarati i u Europskom vijeću 24.10 i mi ćemo e, prije e, roka, to je 23. E, imati tu ponudu spremnu. I Baroso je također podsjetio na tu obvezu koju je, je preuzela Europska unija. Također će se u Limi govoriti o aktivnostima prije 2020. godine. I to ne samo E, u pogledu klimatskih promjena, već će se raditi o tome kako potaknuti e, djelovanje u smislu borbe protiv klimatskih promjena e, od strane različitih aktera. Uspjeh konferencije u Limi je za nas jako važan kako bismo sve obavili do zadanih rokova kako bi Pariška konferencija bila uspješna. I važne su i snažne izjave dane prije pa prije konferencije u Limi. Mislim da će i prijevodi biti gotovi u tijekom idućeg tjedna. Hvala sada prelazimo na točku 8 na dnevnom redu, a to je glasovanje o nacrtu mišljenja općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2015. O tome se razgovaralo na prošlom sastanku. Ne znam želi li izvjestitelj, gospodin Rubik, želite li nešto reći ili možemo glasovati? Možemo glasovati. E, postoji kompromisni prijedlog koji su e, e, podržali EPP, SD, ALDE, Zeleni i FDD koji se odnosi na amandmane 2, 3, 4. Dakle, možete tekst kompromisnog amandmana pronaći na kraju lista za glasovanje. Prije nego što započnemo s glasovanjem, provjerit ćemo uređaje za glasovanje jer smo prije s time imali problema. Dakle, glasujemo o tome tko želi kavu, e, tko je za otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. većina je za šalicu kave ili čaja. Mm, glasovanje vam u tome neće pomoći, ali smo provjerili e, funkcionirali sustav. Mogu li ja glasovati e, e, dizanjem ruke? budući da mm, nemam, nemate glasačku karticu. Molim vas, e, pone nosite u budućnosti glasačku karticu. Možda da pronađete drugo mjesto, pronađete e, uređaj koji radi. Stvari se kompliciraju ako puno ljudi dođe bez glasačke kartice. Jesu li sad svi spremni za glasovanje, e, svima kartice rade? Gospoda šl, je li sve funkcionira? Recite mi ako nešto ne funkcionira. Okay, so we can, we can begin the votes Možemo onda početi s glasovanjem. Dakle, gospodin Štir ima amandman poziva se povećanje financiranja humanitarnih agencija kao što su UNHCR, UNRWA, e, Liječnici bez granica u vrijeme sukoba i u tom smislu e, se pruža veća proračunska pomoć e, gazi kako bi se osiguralo snažno težište na potrebe e, izbjeglica, pogotovo medicinske intervencije, e, glavne osnovne stvari, obrazovanje, kao da se i pomogne zemljama Zapadne Afrike pogođene virusom ebole. Možemo li prihvatiti ovaj usmeni amandman? Otvaram glasovanje. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usva se. Stavak 4, kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je... Ne, zapravo oni se svi odbacuju. Amandman 5, stavak 6 jer e, amandman 5 se povlači. Znači amandman 6 e, glasujemo u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, ne usvaja se. Drugi dio amandmana 6 tko je za, protiv, ne usvaja se, odbija se. Amandman 7 gospodin Rubik tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. Moramo glasovati. A vidim da je to pokriveno amandmanom 7. Ispričavam se, ne trebamo glasovati o amandmanu 8. Sada glasujemo o cijelom mišljenju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. E, provjerit ćemo elektroničkim putem. Glasujemo elektroničkim putem o cjelokupnom mišljenju. Otvaram glasovanje. Tko je za? Vi ste, dakle, dodat ćemo ova dva glasa još za. Zatvaram glasovanje. 24, 3 protiv, nema suzdržanih. Mišljenje se prihvaća. Puno hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu je ostalo, imali drugih pitanja. Izvolite, gospođo Hatela. Budući da imamo još minutu, htjela bih samo spomenuti nešto što sam zaboravila spomenuti tijekom na sastanku koordinatora. Radi se o dopisu koju koje je napisalo 46 zastupnika parlamenta gospodinu Junkeru, gdje, a odnosi se na e, promjenu sastava e, komisije i opis i opisima posla, a sve se to odnosi na održivi razvoj. Možete li vi kao predsjednica mogli pogledati je li nešto napravljeno po tom pitanju. Jer je zapravo dosta staromodno da ta dimenzija u potpunosti je ispuštena e, u opisima poslova. Mislim da je to nešto što se treba razgovarati na sastanku koordinatora ili na e, sastanku klubova, možda da razgovarate s kolegama o tome jer e, se prije idućeg sastanka nećemo sastati e, mi koordinatori. Da, nisam imao vremena reagirati u pogledu e, izjave predsjednika komisije o klimatskim promjenama. Ja bih htio insistirati na činjenici da novac koji je potreban za borbu protiv posljedica klimatskih promjena u zemljama u razvoju treba namaknuti iz drugog proračuna, dakle ne onog proračuna namijenjenog e, za razvoj. Komisija je rekla da ako ne možemo doći do novac, e, nećemo moći provesti politiku vezanu s klimatske promjene. Dakle, nama je potreban novac e, za zemlje u razvoju, zato što na taj način podupiramo i boru protiv siromaštva u tim zemljama. Jer naša doktrina je bila upravo ono što sam malo prije rekao. I, i to je nešto oko čega smo se dogovorili tijekom proteklog e, saziva i mislim da bismo trebali o tome razgovarati e, i na idućem sastanku odbora. Da, možete to staviti e, kao prijedlog koordinatorima. Dobro. Idući tjedan, kao što sam već rekla, se sastajemo, drugog desetog glasujemo o kandidatima za nagradu Saharov. Imat predstavljanje kandidata za nagradu Saharov zajedno sa odborom za ljudska prava i za vanjske poslove. Hvala vam svima što ste došli.